je odstupio s te funkcije. Želim vas podsjetiti da je rok za e, predaju kandidatura e, utorak u 18 sati. Kandidature treba predati u uredu R00101 predsjedniku ureda predsjedništva u zgradi Louis Weiss. uglavnom ured predsjedništva. Tamo će se predavati kandidature, a uz to treba predati i suglasnost predloženog kandidata